U ime Europskog parlamenta želim dobrodošlicu svim predstavnicima nacionalnih parlamentima kao i e, zastupnicima Europskog parlamenta E, na parlamentarni tjedan 2020. Drago mi je što vas mogu obavijestiti da se registriralo 116 e, zastupnika 27 nacionalnih parlamenta Europske unije, e, dva zastupnika kandidata i jedan zastupnik zemlje promatračice. E, ova sastanak međuparlamentarne konferencije se usredotočuje na širenje i e, produbljivanje e, upravljanja europodručjem. Sa perspektive Europskog parlamenta Euro, je jedan od najvidljivijih simbola europske integracije i nama je drago što više tri, tri od četiri građana smatra da je jedinstvena valuta dobra za Europsku uniju. To je najveća podrška od samog uvođenja eura 2002. godine. Nadamo se da će svi europski građani uskoro imati koristi od eura. Mi pozdravljamo e, namjeru e, Hrvatske i Bugarske da uspostave potrebne elemente za e, ulazak u europski tečajni mehanizam. Osim koristi moramo govoriti i o ranjivosti naše zajedničke valute kojom smo izloženi tijekom ekonomske i financijske krize. Europski parlament kao su zakonodavac je prethodnih godina učinio veliki napredak u, e, u zaokruživanju Europske monetarne unije, međutim postoje određene e, greške i neke slabosti koje su već bile e, temom nekih rezolucija Europskog parlamenta još uvijek treba riješiti. Eh, odbor Ekon eh, će razgovarati o putu vezanom za inicijative eh, za izvješće na vlastitu inicijativu vezano za makroekonomski okvir za bolji utjecaj na stvarno gospodarstvo Europske unije i za poboljšanje transparentnosti donošenja odluka i odgovornosti. Jačanje međunarodne uloge eura kao i digitalne financije i rizici e, vezani za kriptovalute. E, mi ćemo također e, govoriti o Europskom sustavu osiguranja depozita EBIS-u. Sa odborom za proračun radimo na programu podrške reformama i zajedno ćemo analizirati namjeru vijeća da se uključi proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost. Na kraju očekujemo također i rješenje e, plana za ponovno zapošljavanje što će e, zaštititi one koji su izgubili radno mjesto zbog vanjskih šokova. To će biti još jedna kockica u izgradnji naše ekonomske i monetarne unije. Nekoliko puta Europski parlament je želio ojačati e, ekonomsku odgovornost i želimo čuti i mišljenja nacionalnih parlamenta kako se može ojačati njihova uloga u analizi odluka nacionalne vlade vezano za monetarnu uniju. Prije nego što dam riječ našim uglednim gostima, željela bih naglasiti e, neke, neka pravila. S obzirom da imamo jako veliki broj, e, broj e, sudionika, e, nakon uvodnih izjava možda neće biti moguće da svi uzmu riječ. Zato vas molim da zadržite vaše intervencije na dvije, tri minute, kao što se pokazuje ovdje na ovom satu na displeju. Ovisno o tome kako se razvija rasprava, možda ćemo to morati dalje prilagoditi. Naći ćete kartice za govore na vašem stolu s kojima ćete ukazati da želite uzeti riječ. Ako to želite učiniti, ispunite karticu i e, dajte je našim službenicima. E, to se odnosi i na zastupnike nacionalnih parlamenta i na e, zastupnike Europskog parlamenta. Naravno, možemo prilagoditi i formulu, a formula je dva nacionalna parlamentarca plus jedan zastupnik Europskog parlamenta. I tu formulu ćemo možda morati prilagođavati tijekom rasprave. Sada dajem riječ riječ gospođi Perić e, koja je e, e, predsjednica odbora za financiranje i državni proračun Hrvatskog sabora. Ja ću govoriti hrvatski. Gospodine Marić, predsjedniče Ekofina i potpredsjedniče Vlade i ministre financije Republike Hrvatske, poštovane gospodine mariju Sentanu, predsjedniče Euroskupine, poštovani gospodine valdis dombrovskis izvršni potpredsjedniče europske komisije poštovani gospodine paolo gentiloni povjereniče europske komisije za gospodarstvo poštovani gospodine fabio panetta član izvršnog odbora europske središnje banke uvažene zastupnice i zastupnici nacionalnih parlamenata i zastupnice i zastupnici u europskom parlamentu uvaženi predstavnici odbora regija i europskog gospodarskog i socijalnog odbora hrvatsko predsjedanje za nas je povijesni trenutak dolazi nakon twenty eight godina nakon međunarodnog priznanja hrvatske neovisnosti. nakon rata hrvatska je provela temeljite reforme tijekom pristupnog procesa obnovila svoje gospodarstvo i priključila se europskoj uniji u srpnju. 2013. godine. danas sedam godina nakon što smo se priključili vrlo nam je drago da smo na čelu predsjedanja vijećem europske unije i to na početku jednog novog zakonodavnog i institucijskog ciklusa u europskoj uniji. za hrvatsku europska unija je jedan mirovni projekt bez presedana i zajednica koja svoju snagu crpi na zajedničkim vrijednostima i solidarnosti hrvatsko predsjedanje dolazi u ključnom trenutku za odabir daljnjeg smjera europske unije a hrvatska ima priliku dati europi svoj doprinos i novi zamah. cilj nam treba biti daljnja demokratizacija procesa donošenja odluka i približavanje europskih politika građanima kako bismo bolje odgovorili na njihova očekivanja i potrebe. naš je slogan snažna europa u svijetu punom izazova a ono što europu čini snažnom, vrijednosti su koje dijelimo ciljevi koje želimo postići i svijest da smo ujedinjeni jači i spremniji odgovoriti na sve suvremene izazove. s osobitim zadovoljstvom i radošću pozdravljam vas u ime hrvatskog sabora i u svoje osobno ime te mi je čast supredsjedati s gospođom irene tinjali predsjednicom odbora za gospodarsku i monetarnu politiku europskog parlamenta na temu širenja i produbljivanje upravljanja europodručjem što dalje. europodručje je tijekom prošlog desetljeća nedvojbeno osnaženo zahvaljujući u velikoj mjeri osnaživanju okvira za ekonomsko upravljanje a na njegovom daljnjem jačanju se i danas radi. potrebno je više rasprave o pojedinim preporukama na različitim razinama. radujem se raspravi u nastavku. Evo sada molim gospodina Zdravka Marića, predsjedavajućeg ECOFIN-a, potpredsjednika Vlade i ministra financija Republike Hrvatske da se prigodnom govorom obrati nazočnima o prioritetima ECOFIN-a. Izvolite. Thank you very much. Hvala lijepo, gospođo Perić, signora Tinalji, honorable members of the European Parliament and national parliament. E, zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, predsjednik Euroskupine, e, predstavnici Europske središnje banke i komisije, dame i gospodo, velika mi je čast što sam pozvan da sudjelujem na ovoj konferenciji e, koju Hrvatska ima čast organizirati zajedno s Europskim parlamentom ove godine. Razmjene između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta su posebno važne u oblikovanju politika Europske unije. I zaista je prigodan trenutak trenutak da pobliže sagledamo naš okvir za gospodarsko upravljanje. Jedan razlog za to je što počinjemo ponovno novi institucionalni ciklus Europske unije, što je uvijek dobra prilika da se malo odmaknemo i vidimo što smo postigli i gdje želimo e, ići. Još jedna jedan razlog je što većina naših pravila ekonomskog upravljanja e, su uspostavljeni prije desetljeća u, kao odgovor na globalnu financijsku e, krizu krizu. E, možemo malo pogledati za sobom i možemo reći da smo mnogo postigli u ovom području u posljednjih deset godina. Europska unija je svoju koordinaciju politika na temelju pravila učinila sofisticiranijom i proširenom izvan fiskalnih politika. Države članice u europodručju su također uspostavila europski mehanizam za stabilnost kako bi imali dobar odgovor u slučaju e, teških e, prijetnji financijskoj stabilnosti. E, isto tako Europska e, središnja banka igra e, vrlo ključnu ulogu, uvela je nove instrumente za monetarnu politiku. Sva ta poboljšanja su Europsku uniju i eurozonu učinili jačom i bolje ekipiranom da se suoči sa poteškoćama kao prije deset godina. Nova pravila su dala poticaje za države članice kako bi smanjile akumulirane neravnoteže ravnoteže. Međutim, u nedavnoj analizu ova nova praliva nisu imala e, dovoljno e, utjecaja na cikličnost fiskalnih politika i dobrih e, i isto tako nismo izgradili dovoljno fiskalnih zaštitnih mehanizama. Važno je imati na umu da ova pravila institucije su izrađene kako bi se bavili sa vrlo konkretnim i teškim problemima u to vrijeme. Sada imamo niski rast, nisku inflaciju i niske kamate. Moramo pronaći načina kako bi, e, kako bi e, e, uključili sve brže razvijajuće tehnologije i inovacije, a također se trebamo pozabaviti sa klimatskim promjenama, posebno demografskim pitanjima koje su vrlo složena, posebno u nekim novim državama članicima. Isto tako moramo se boriti protiv rizika koja su, s kojima se suočava naše gospodarstvo zbog geopolitičkih napet napetosti i nesigurnosti. Europska monetarna unija treba ostati e, čvrsta u ovom e, e, današnjem svijetu i sutrašnjem svijetu. Rasprave o mogućim poboljšanjima našeg okvira za upravljanje su potrebni kako bismo odgovorili na te nove potrebe i izazove. Dok promičemo makroekonomsku stabilnost i održiv i uključiv rast, moramo uzeti u obzir okolišne i tehnološke faktore. Komisija je nedavno napravila prvi korak u tom smjeru sa svojom komunikacijom o reviziji upravljanja. Komunikacija nudi vrlo dobru analizu učinkovitosti e, sadašnjeg okvira ekonomskog upravljanja i otvara prava pitanja. Također se radujem rezultatima javne rasprave vezano za ovu e, reviziju koji je jučer pokrenut. Siguran sam da europske institucije, nacionalne vlasti i parlamenti će aktivno doprinijeti ovoj raspravi. Kao predsjedništvo Vijeća Europske unije odlučili smo organizirati e, razmjenu revizije e, paketa od dve i šest mjera na neformalnom sastanku ministara financija koji će se održati u travnju u Zagrebu ove godine. E, tamo ćemo se usredotočiti na, na postupak makroekonomskih neravnoteža. Na Ekofiniju smo čuli prezentaciju komisije o reviziji 2. Mislim da postoji nekoliko područja gdje gdje će se e, zajedno naći e, svi sva stajališta država članica. Vjerojatno se slažemo da naš fiskalni okvir treba promicati ulaganja, posebno u zeleno i digitalno gospodarstvo i tranziciju prema njima, dok osigurava i dugoročnu fiskalnu održivost. Isto tako povećavanje kvalitete i rasta javnih financija treba bolje biti odraženo u našem upravljanju. Mnogi također misle da trebamo poticati nacionalno vlasništvo vlasništvo i da trebamo težiti prema jednostavnijim pravilima koji su idealno temeljeni, temeljeni izravno na e, ekonomske varijable koje se izravno mogu primijetiti. E, za e, produbljivanje europskog e, monetarnog područja moramo poboljšati koordinaciju pravila i Hrvatska je jako opredijeljena ovom projektu, ne samo kao predsjedništvo Vijeća Europske unije i naša snažna želja i namjera da se uskoro pridružimo eurozoni, ali i zato jer smo uvjereni da je dobro funkcionirajuća ekonomska i monetarna unija u interesu svih država članica. Euro je valuta unije unije i većina država članica, od većine država članica se očekuje da ga u nekom trenutku uvedu. I zato je bitno da sve države članice sudjeluju u raspravi o e, produbljivanju EMU-a. Siguran sam da Mario, predsjednik Euroskupine, ima više za reći s obzirom da Euroskupina radila na tim zadacima e, prema mandatu e, svojih vođa. Ali dopustite mi da mi da kažem kao predsjedništvo vijeća naše prioritete za zakonodavni plan. E, naš glavni cilj je da finaliziramo stajalište vijeća e, vezano za e, proračunski instrument za konvergenciju i, i konkurentnost u eurozoni, takozvani ERM2 i takozvani BIK Zakonodavni program se temelji na predlogu komisije za program podrške reformi kao i sažetak bik a oko kojeg smo se dogovorili na euroskupini. Važno je da podržimo konvergenciju i konkurentnost jer to je važno za zemlje e, koje E, su svoju suverenost izgradile prema monetarnoj politici i instrumentu, e, tečajnom instrumentu. Siguran sam da će Europski parlament e, i također dati veliku važnost tom pitanju i nadam se da ćemo početi naš trijalog još ovaj semestar. Jedan od ključnih elemenata prema elemenata za snažnu EMU je snažan bankovni sektor koji dijeli rizike. Drugim riječima, za okruženje bankovne unije i ono što je bitno je isto tako EDIS, Europski sustav osiguranja depozita. EDIS je e, spor, ali mi se slažemo da je to složen instrument koji se dotiče mnogih e, osjetljivih političkih područja. E, napredak na tom dosjeu će zahtijevati vrijeme i strpljive rasprave. Naša je namjera da nastavimo te rasprave u suradnji sa predsjedništvom Euroskupine. Prema e, predsjedništvu Hrvatske e, vijeće će nastaviti tehničke rasprave o aspektima same izrade budućeg Edisa. Isto tako moramo e, izgraditi uniju tržišta kapitala. Tržišta kapitala u Europi moraju ponuditi mnoge koristi za ulagače, poslovne subjekte i gospodarstva Europske unije. To je način da euro dobije snažniju međunarodnu, međunarodni položaj. To je također jedan od naših prioriteta i e, to smo, o tome smo razgovarali e, u formatu ministri plus e, guverneri na neformalno ekofinu u Zagrebu. Tijekom našeg predsjedništva namjeravamo se posebno potrudići provesti druge mjere, a isto tako ćemo podržati i nove prioritete koji će dovesti do donošenja novog akcijskog plana za sljedeći institucionalni ciklus. Dame i gospodo, kao što vidite imamo mnogo posla pred nama. To je naravno važno s obzirom na međunarodne okruženje u kojem se danas nalazi Europa. Dugoročna pravila i načini suradnje se sada suočavaju s izazovima. E, imamo probleme, društvene i okolišne probleme i moramo naći rješenja za njih jer će to utjecati na buduće generacije. Kao Unija mi moramo osigurati da se poslušamo i da shvatimo zabrinutosti jedni drugih i radimo zajedno za bolju budućnost svih naših građana. Vjerujem da to možemo učiniti i radujem se današnjoj raspravi. Hvala lijepa. Hvala. Thank you, Mr. Marić. Hvala gospodine Marić. marius Sentenu, predsjednika Euroskupine, da se prigodnim govorom obrati nazočnima o prioritetima Eurogrupe. Mr. Centenu, the floor is yours. Izvolite gospodine Centeno. Hvala. Dobar dan, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, zastupnici nacionalnih parlamenta, predsjedniče Vijeća ECOFIN, predstavnici Europske središnje banke i komisije, dame i gospodo. Čast je sudjelovati na ovoj konferenciji koja se država prigodom parlamentarnog tjedna 2020. godine. Rado sudjelujem e, u ovakvim e, sastancima kao što to činim i u Lisabonu. kako sam stupio na e, dužnost prisustujem otprilike 30 parlamentarnih zasjedanja u godini i to je izuzetno važno zato jer parlamentarni nadzor poboljšava donošenje odluka i čini čvršće naše demokracije, čini čvršćima. Na europskoj razini rasprave su složenije nego na nacionalnoj razini, ali to ne znači da jedne imaju prednost nad drugima. Europska jedinstvena valuta e, dosegla je sada 75% prema e, nedavnom eurobarometru i to je najveća brojka ikad zabilježena. Ja sam e, jedan od e, onih ponosnih e, službenika koji mogu shvatiti ulogu eura i mi moramo građanima pokazati da ih nećemo izdevjeriti. Euro smo stvorili prije 20 godina, ali nismo mu osigurali odgovarajuće institucije sa potrebnim aranžmanima za upravljanje i to je igralo važnu ulogu u nedavnoj krizi. Od tada smo poduzeli smjele korake kako bismo dovršili institucionalnu izgradnju najpopularnijeg europskog projekta našeg doba. Danas i dalje zaslužujemo povjerenje europskih građana, a kako bismo to opravdali moramo ih zaštititi od mogućih rizika i klopki. Mnogo je učinjeno, ali još mnogo toga predstoji. Nakon e, najvećeg proširenja od postanka, europska gospodarstva sada usporavaju. Rasprave o gospodarskoj i monetarnoj uniji i upravljanju njome su svakako potrebne i pravovremene. Upravljanje europodručjem uključuje tri bitna elementa. Prvo, zajednička pravila koje koja upravljaju fiskalnim, gospodarskim i financijskim politikama zemalja članica i to je nosivi stup našeg upravljanja. Europski semestar je vjerojatno najbolji primjer toga. Općenito govoreći, uvjeren sam e, da je naš okvir temeljem na pravilima doista vrlo koristan i da je pomogao i u spravljanju neravnoteža između zemalja članica. Također, naše upravljanje ovisi o institucijama. Zajedničke institucije koje smo osnovali su e, podigle upravljanje europodručjem na novu razinu. Također upravljanje Europskom monetarnom i gospodarskom unijom zahtjeva također i e, koordinaciju između zemalja članica i sa europskim institucijama. Ovo je najbrojnija euroskupina koja i kad postojala i to je zapravo njezina uloga sukladno ugovorima, a e, također je pokazala važnost svoje uloge i postojanja u nedavnoj krizi. Također radimo sada na neformalnim procesima koordinacije i ja ću to prikazati primjerom e, fiskalnog stajališta, što se naziva ponekad soft koordinacijom. U posljednjih nekoliko mjeseci smo u euroskupi e, raspravljali e, u novim monetarnim politikama i za budućnost i također su zemlje članice prilagodile fiskalna stajališta dostupnom prostoru što je dovelo do toga da e, se može zadržati jedno čvrše stajalište uz poštivanje fiskalnih pravila i to se e, dopunjuje preporukama po zemljama i e, zemlje će se procjenjivati na temelju tog političkog okvira. To znači politička koordinacija na razini eura. Funkcionira li to? To je prikladno pitanje. Tijekom e, krize smo uspjeli uskladiti poslovni ciklus i danas imamo najmanju disperziju e, ikad zabilježenu između nacionalnih fiskalnih položaja, no postoji i dalji prostor za poboljšanje što će učiniti učinkovitijom našu monetarnu politiku. Ali sam taj napredak e, možemo zahvaliti i ostvarenju tri dimenzije upravljanja EMU-om. Dakle, to je također bilo ključno za jačanje europodručja no danas je ipak Europa drugačija nego što je bila prije deset godina. Suočavamo se sa izazovima klimatskih promjena, digitalne preobrazbe, što zahtijeva hitne mjere. Također, postoje sve jače geopolitičke napetosti povećanje izolacionističkih e, težnji i također nesigurnosti u vezi sa budućim trgovinskim odnosima. Suočavamo se sa ključnim izazovima i s njima ćemo se moći nositi ako budemo očuvali našu ekonomsku i financijsku suverenost. Dakle, s obzirom na sve to, trebamo podući crtu i vidjeti je li naše upravljanje EMU-om još uvijek svrsishodno. U tom kontekstu smo jučer pozdravili e, reviziju Komisije fiskalnih pravila i Euroskupina je spremna pridonijeti javnoj raspravi koja je pokrenuta o tom pitanju. U posljednje dvije godine mi smo također revidirali i e, institucionalni ustroj Europske monetarne unije i nakon samita da smo e, stvarili dobar napredak u produbljenju Europske monetarne unije i to je bio složen e, i politički osjetljiv zadatak koji je zahtijevao dugotrajne rasprave i uravnotežena rješenja. Dopustite mi da dam kratak pregled tog našeg rada i sljedećih koraka. Započet ću sa proračunskim instrumentom za europodručje. To je najnoviji dio produbljenja Europske monetarne unije. Rasprave u euroskupini su pripremile tlo za to u prosincu 2018 godine i taj instrument će biti sastavni dio europskog proračuna. Većim dijelom 2019. godine Euroskupina je razgovarala o operativnim principima za taj instrument. Evo sada ću pregledati ukratko neka njegova obilježja. Složili smo se da će instrument sufinancirati nacionalne reforme i javna ulaganja sa ciljem promicanja konvergencije i konkurentnosti u europodručju. Konvergencija nije prirodni ishod monetarne integracije ona zahtjeva nacionalne i europske politike koje promiču ulaganje i reforme i zahtjeva također i poseban proračun za zemlje europodručja i ta ulaganja i reforme će stoga biti ciljane na konkurentnost. Također, konkurent, e, što su konkurentnije zemlje europodručja, tim će biti e, konkurentnija i monetarna politika e SBA i tim će više koristi građani imati od jedinstvene valute kako bi javne izbjegli pad javnih ulaganja u doba krize, imamo stopu sufinanciranja za zemlje koje se nalaže u teškim gospodarskim uvjetima i nadalje predviđamo također fleksibilno izdvajanje posebnih sredstava iz tog instrumenta e, za zemlje koje se nose sa posebnim izazovima. U lipnju 2019. godine Eurosummit je naglasio važnost e, autonomije u odlučivanju zemalja europodručja. Strateška usmjerenja za ulaganje i reforme koje podržava ovaj instrument da će Euro i Euro Skupina. Euro i Euro Skupina će također razgovarati o prijedlozima zemalja za e, pristup e, velikim e, fondovima i to će se odvijati u skladu sa njihovim prioritetima. Takav aranžman bi trebao ojačati koordinaciju gospodarskih politika i također osnažiti europsko političko savjetovanje što često nedostaje u provedbi zajedničkih pravila i preporuka. Provedba proračunskog instrumenta parlamenta bit će podložena nadzoru Europskog parlamenta i razrješnicama. Ja računam na vaš angažman i potporu, a istovremeno nacionalni parlamenti mogu igrati ulogu u oblikovanju prijedloga dotičnih zemalja za BIK. A sada nekoliko riječi o financijskim aspektima tog instrumenta. Odlučeno je da će instrument biti sastavni dio europskog proračuna i da će veličina instrumenta se odločiti na sastanku čelnika država i vlada. Ne mogu prejudicirati ishod tih rasprava, ali vjerojatno je da će na početku veličina tog instrumenta biti skromna. Iako je riječ o političkoj raspravi, ja ipak vjerujem da će naši čelnici ipak eh, moći uvećati taj instrument. Euroskupina je razgovarala o mogućim izvorima za taj instrument, osim europskih vlastitih sredstava, to se može recimo ostvariti uz pomoć vladinog sporazuma i jučer smo dogovorili izvješće u kojem ističemo e, pitanja koja ćemo podasrijeti međuvladinoj konferenciji i tu će e, vlade onda moći donijeti informiranu odluku e, koja će odlučiti o održavanju ili ne međuvladine konferencije, a također će pojedine zemlje moći odlučiti hoće li e, dati dodatnu omotnicu za ovaj instrument. Također e, se oslanjamo na BIK, e, dok se europski proračun revidira svakih sedam godina. Sa BIK-om ćemo svake godine prema prioritetima se suočiti sa pitanjem imamo li dovoljno sredstava kako bismo se suočili s prioritetima. Ako odgovor na to pitanje bude ne, onda ćemo morati dodati uložiti sredstva u taj instrument i zato su preporuke e, europodručja toliko važne. Ono što je bitno, međutim, nije, važno, e, nije veličina nego učinkovitost, tako da bih rekao da financiranje tog instrumenta nije najbitnije u ovom trenutku politika zapravo uvijek ne iznalazi ravnotežu između ambicije i praktičnog pristupa i vi to sigurno vrlo dobro znate. Dakle, iskreno se nadam da ćemo u pregovorima između vijeća i parlamenta o instrumentu moći brzo donijeti odluku kako bi instrument postao operativan 2021. godine i još nekoliko riječi o dodatnim zadacima produbljivanja Europske monetarne unije na kojima je u proteklih godinu godinu dana radila Euroskupina. Prošloga prosinca Dogovorili smo u načelu reviziju eh, ugovora o ESM-u i popratne dokumentacije, a prošloga eh, mjeseca smo eh, dovršili raspravu o reformi ESM-a i također smo potpisali ugovor o izmjeni ugovora o ESM-u i sada to treba ratificirati na nacionalnoj razini i to bi moglo trajati do kraja 2021. Ova revizija ugovora će učiniti pristupačnim predostrožnim mehanizam. Također će e, zatražiti i e, uvođenje novih programa prilagodbe i e, omogućiti sprječavanje krize u europodručju. Također postignut je sporazum da SM treba biti dodatni zaštitni mehanizam i to je bio jedan od komadića koji je nedostajao u mozaiku bankovne unije. Mi sada raspravljamo o preduvjetima i donosimo potrebne odluke za njegovo uvođenje 2021. godine, tri godine ranije nego što je bilo predviđeno. Do Dodatni element u našem dnevnom redu je takozvani treći stup eh, bankovne unije, odnosno EDIS. S obzirom na međupovezana pitanja o bankovnom sektoru odlučili smo e, zauzeti jedno sveobuhvatnije stajalište i pristup što uključuje i integrirani bankovni sektor e, koji će se bolje nositi sa rizicima, bolje upravljati financijskim e, pitanjima i imati bolje zaštite. O tome se raspravljalo na razini ministra Ekofina i na međučelništvom Euroskupine i mislim da smo uspjeli stvoriti i osjećaj da je potrebno hitro riješiti to pitanje i nadam se da ćemo se do lipnja dogovoriti oko mjera koje ostvarujemo tijekom ovoga saziva. Također naša zajednička ambicija treba biti e, dovršena bankovna unija koju ćemo ostvariti do kraja ovog sadašnjeg saziva. To ide ruku pod ruku sa e, snažnim tržištima kapitala što će biti ključno za osiguranje europske financijske suverenosti. I to me dovodi do kraja mojeg uvodnog izlaganja. Dakle, kako bismo odgovorili na krizu, uveli smo važne instrumente u sve dimenzije upravljanja Europskom monetarnom unijom i to je pojačalo otpornost europodručja Euro nam je pomogao u suočavanju i prevladavanju izazova krize. On je funkcionirao kao štit i to sada svi uviđaju građani, poduzeća i ulagači izvan područja U vremenu pojavili su se novi izazovi koji zahtijevaju reviziju upravljanja EMU-om. Institucije su uvijek nedovršene, ali naš stalan rad na produbljivanju EMU-a pokazuje da postoji politička volja za nastavljak na tom putu iako postepeno. Euroskupina je veliki pokretač pozitivnih promjera u institucijama europodručja i u politikama i uvjerava sam da ćemo i dalje igrati svoju ulogu u budućnosti. Hvala vam na vašoj pozornosti i e, radujem se e, danju raspravi sa vama. Hvala. Hvala gospodine Senteno. Malo ste dulje govorili nego što je bilo predviđeno. A sada dajem riječ gospodinu Valdisu Dombrovskisku. Obrati prigodnim govorom na temu o prioritetima Europske komisije. Uh, madam, uh, uh, chair. Gospođo predsjednice, poštovani e, članovi Europskog i nacionalnih parlamenta, izuzetno mi je drago što danas mogu biti s vama i isto tako zagovarati učinkovitiju i dublju e, ekonomsku i monetarnu uniju. To je dio našeg procesa integracije, time ćemo ojačati naš dobrobit za građane i stabilnost i također ojačati poslovni sektor. Mi u svakom slučaju slučaju moramo ojačati našu međunarodnu arhitekturu. E, snažnija ekonomska i monetarna unija treba snažno upravljanje. Predsjednica von der Leyen je rekla e, to u svojim smjernicama i rekla je da upravljanje i produbljivanje idu ruku pod ruku. Imali smo također i potrebu za stvaranjem e, na nacionalnoj europskoj razini većeg vlasništva što se tiče samih procesa. Tu e, imamo isto tako u okviru e, ekonomskog ciklusa namjeru posjećivanja europskih nacionalnih parlamenta. A kad govorimo o usredočavanju naših napora, imamo tri elementa zapravo e, ubrzavanje napora na području bankovne unije. Radi se prije svega o čuvanju novaca naših e, poreznih obveznika. Oni ne trebaju plaćati za pogreške banaka. S druge strane nam treba snažan integrirani financijski sektor kako bismo imali zelenu tranziciju i to na razini koju želimo. Komisija u svakom slučaju će se uključiti e, zajedno sa državama članicama i Europskom parlamentu kako bi se ostvario e, napredak na to tim e, područjima. A isto tako moramo napraviti e, napredak što se tiče jedinstvenog nadzornog mehanizma i sanacijskog mehanizma. To je prije svega u svrhu bolje buduće Europe. A kad govorimo o reformi reformi europskog e, mehanizma za stabilnost. Nadamo se da će to biti brzo finalizirano. To će nam omogućiti da ojačamo isto tako i naš e, toolkit, e, znači mjere alata za opreze. To će ojačati također i EU financijski regulatorni okvir. drugo, ono što je izuzetno važno je unija tržišta kapitala. Još je to važnije u trenutku kada je Ujedinjena kraljevina otišla iz Europske unije. Tu nam trebaju snažnija, dublja i manje fragmentirana tržišta kapitala kako bi e, naša gospodarstva mogla rastiti i stvarati radna mjesta. To nije tehničko nego vrlo političko pitanje. Na mala i sredna poduzeća trebaju e, diverzificirani pristup financiranju i e, zbog toga ćemo e, pokrenuti privatno e, javni fond što se tiče financiranja malih i srednjih poduzeća. Budući da Unija tržišta kapitala, kapitala treba imati i maloprodajne investitore, moramo napraviti reformu tog područja. S druge strane moramo isto tako ostvariti rezultate na području nesolventnosti te postupka što se tiče oporezivanja. Treće, kako bismo bili sigurni da reforme podržavaju programe, moraju biti operativni 2021. godine. Pozdravljamo e, napredak na području mehanizma što se tiče konkurentnosti. E, to će biti u svakom slučaju važno za naše regije, to će im pružiti financijsku podršku, to će im također dati i nužna ulaganja i to je ključno. Mi također radimo i na šemi e, Eh, osiguranja eh, protiv nezaposlenosti na europskoj razini kako bismo stvorili održivije okružje eh, za radnike, također snažniju monetarnu uniju. Isto tako radimo i na okviru za ekonomsko upravljanje i tu nam se otvara mogućnost za provođenje široke debate o tome što se treba napraviti i poboljšati u budućnosti. Povjerenik Gentiljone će nešto više o tome reći. E, dame i gospodo, dinamična i snažna ekonomska i monetarna unija je e, nešto što u svakom slučaju će bolje e, doprinijeti u najvećoj mjeri gospodarskoj stabilnosti Europske unije, proširiti utjecaj u, u svijetu, inozemstvu i dovesti dovesti do financijske stabilnosti. Europska unija isto tako sudjeluje u međunarodnim forumima gdje ćemo imati pravila koja se osnivaju na multilateralnoj e, suradnji. U tom smislu e, moramo isto tako e, promovirati i zadržati naše vrijednosti i promovirati naš tržišni model ekonomije. Moramo u tom smislu imati podršku i vi, nacionalni europski zastupnici, moraju raditi, raditi s nama kako bismo imali snažniju gospodinu gospodarsku i monetarnu uniju u budućnosti. Paola Gentilonija, povjerenika za gospodarstvo, da se prigodnim govorom obrati nazočnima na temu prioriteta Europske komisije. Mr. Gentiloni. <clears throat> Grazie, signora Presidente. Hvala, gospođa predsjedniče. Jako mi je drago što mogu sudjelovati ovog tjedna na, ovom, na ovoj interparlamentarnoj konferenciji koja govori o ekonomskom upravljanju i mislim da je izuzetno važan trenutak u kojem Europski parlament ima sve veću funkciju što se tiče naših europskih institucija. Europske teme su sve aktualnije u raspravama talijanskih parlamenta. Pusti me sada ću nastaviti na engleskom jeziku. Dakle, došla u pravom trenutku. Upravo smo pokrenuli, kao što je Valdis rekao, komunikaciju komisije o reviziji našeg gospodarskog upravljanja. Radi se o raspravi koja dolazi zbilja u pravo vrijeme. Ekonomska situacija u kojoj se danas nalazimo je nešto što moramo procijeniti. U našem, našoj nedavnoj prognozi, zimskoj prognozi, Poruka je bila jasna da se nastavlja gospodarski rast već sedam godina, no E, sa određenim e, usporavanjem. Imaćemo znači niski gospodarski raz, niska, nisku inflaciju, niske kamatne stope na dugi period. S druge strane imamo neke vanjske rizike koji mogu utjecati na ovakvu situaciju. Prvo, na primjer, epidemija koronavirusa u Kini u tom smislu smo suočeni sa situacijom um, umjerenog rasta sa izazovima pred nama. Drugo, nova komisija i europske institucije imaju pred sobom velike i ambiciozne izazove. Prvo, europski zeleni plan, digitalna tranzicija i demografske izazove. Sve to definira misije komisije i novog europskog gospodarskog ciklusa i ciklusa politika. To sve e, zahtjeva i velika ulaganja. Javna e, ulaganja još uvijek su ispod razine e, prije krize. E, mi smo pokrenuli reviziju prije deset godina i u toj reviziji pokušavamo e, pogledati unatrag i vidjeti kako su pravila funkcionirala unatrag deset godina. E, pokušavamo pogledati oko sebe, vidjeti u kojem okolišu funkcioniramo te gledati ispred sebe da vidimo na koji način se pravila mogu izmijeniti kako bismo imali još bolja pravila u budućnosti. kad analiziramo ono što je funkcioniralo, što je bilo dobro i što je bilo manje dobro, Mislim da je situacija jednostavna. S jedne strane smo smanjili deficite, nakon e, krize smo imali održivi period rasta. Također smo smanjili naše dugove, no e, sa različitim razinama u različitim državama. S druge strane, nismo mogli izbjeći prociklične politike i e, smanjiti e, proračunske viškove u nekim državama. To govorimo e, govorim o prošlosti. Znači u prošlosti su pravila imala dobre rezultate i stvorila pozitivnu opću sliku. No, sada se nalazimo u novoj situaciji. U tom smislu nam je izuzetno potrebno potrebno da ažuriramo i poboljšamo ta pravila. Nije sad tu pitanje da li se slažemo sa snažnim javnim financijama ili ne, nego je zapravo pitanje to kakav će biti sastav javnih financija. Nije sad pitanje hoćemo li sad promijeniti pravila, nego kako i na koji način ćemo ih poboljšati i prilagoditi novoj situaciji i novim izazovima s kojima se suočavamo. Koji su e, mogući ciljevi ovih poboljšanja i ažuriranja. Ja ću reći e, dvije stvari u tom smislu. Prvo, moramo učiniti to da ta pravila budu jednostavnija. Izuzetno je to lagano reći, ali nije lagano i provesti u djelo. Zato što e, složenost e, cijelog e, tog e, procesa također je dovelo i do složenosti pravila. I u tom smislu ta pravila se moraju pojednostaviti jer ako kompleksnost postane presnažna i prejaka onda je jednostavno teško to razumjeti od strane naših građana, no isto tako od strane naših vlada i naših parlamentaraca. A s druge strane, transparentnost i vlasništvo nad procesom se dovodi u pitanje. Drugo, jako je važno da ta pravila budu prilagođena gospodarskom rastu. Moramo pronaći načine da e, olakšamo ulaganje to u svjetlu velikih izazova koja su, e, koje su ispred nas. Naravno, to u svakom slučaju nije lagano, no mislim da različitosti možemo prebroditi ako gledamo u budućnost i ako koristimo našu dobru političku volju. U svakom slučaju, e, jako je važno da ostvarimo javnu raspravu i javno savjetovanje, a sudjelovanje nacionalnih Europskog parlamenta je nešto što će nam pomoći u postizanju rezultata. Hvala gospodine Gentiloni. Posljednji govornik je gospodin Fabio Panetta. On je član izvršnog odbora Europske središnje banke. Molim vas da se prigodnim govorom na temu perspektive monetarne politike obratite nazočnima. The floor is yours, Mr. Panetta. Mr. Deputy Prime... Gospođe eh, eh, predsjedniče, izvršni potpredsjedniče, povjereniče, zastupnici iz parlamenta, dane i gospode. Velika mi je čast e, danas govoriti. Ekonomska i monetarna unija e, traži da evropske i nacionalne politike rade sinhronizirano, što opet znači blisku suradnju između europskih institucija i vas, europskih i nacionalnih parlamentaraca. Od samog početka projekt EMUA je popraćen dvijema središnjim raspravama. Prva je vezana za poredak integracije, jer neki tvrde da politička konvergencija treba doći prije monetarne unije, a drugi shvaćaju da bi gospodarska integracija potakla političku integraciju. A druga e, rasprava se odnosi na pitanje treba li uključiti nove članove u europodručje ili treba prvo e, produbiti njezine institucionalne podrške. Ove rasprave naglašavaju izbore koji idu e, dalje od ekonomskih e, e, rasprava. Oni pokazuju da će europska zajednička volja da se približe, približimo funkcionirati tijekom vremena, ali to treba podržati e, učinkovitim politikama. Ja ovdje vidim dvija, dva prioriteta. Dok se širi europsko područje, europodručje, potreba da se arhitektura EMU-a prilagodi svrsi postaje sve hitnija. Drugo, interesi novih i postojećih članova europodručja trebaju kolektivno osigurati da e, budu pripremni za pristupanje. to će e, izbjeći da se EMU prepolako produbi ili prebrzo proširi. naravno, e, još uvijek postoji argument za ekonomsku integraciju, ali ako stoje same, evropska, ako stoje sama, evropska gospodarstva su premala kako bi izdržala preljevanja velikih ekonomskih regija ili iskoristila ovlasti međunarodnih trgovinskih pregovora suradnja na europskoj razini i e, dijeljenje valute povećava njihov utjecaj na svijet. Međutim, ekonomske integracije trebaju, ekonomskim integracijama treba dobro upravljati kako bi one bile učinkovite. E, što više zemalja se pristupa europodručju, e, njegova ekonomska struktura postaje različitija i potencijal za preljevanja između država i financijskih struktura postaje sve veći. E, ta uzajamna e, povezanost može povećati neravnoteže poslovnog ciklusa između zemalja i onda usporiti jedinstvenu monetarnu politiku. Tijekom krize ta, ta teorija je postala stvarna i e, nekompletna priroda emu je dovela do kreditne krize i recesije 2012. i 2013. što je bilo jedinstveno u europodručju. Europska središnja banka je odgovorila odgovorila na izazov i ispunila svoj mandat, stabilizirala inflaciju u europodručju. U tom procesu je podržala gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta. Od početka oporavka 2013. europodručje je stvorilo više od 11 milijuna radnih mjesta i prema nekim procjenama jedna trećina e, petpostotnog povećanja e, stope zapošljavanja je primjećena u europodručju i e, veliki koraci su učinjeni također e, kako bi se pomoglo zemljama e, koje su potrebite. Međutim, kao što vidimo, treba učiniti više. Inflacija je još uvijek ispod cilja vijeća i dok, je, dok, rast pokazuje znakove stabilizacije, on je još uvijek dosta skroman. Dakle, u europodručju trebamo e, podršku naše monetarne politike e, kako bismo osigurali e, čvrstu konvergenciju inflacije prema našem cilju. Monetarna politika nije bila dovoljno, e, dovoljno podržana fiskalnim i drugim politikama i to je dovelo do nižeg rasta i inflacije nego što bi to inače bio slučaj. Kriza je još jednost nas podsjetila jedne temeljne lekcije kako se europodručje namjerava proširiti, mora ojačati svoje institucionalne strukture. Najhitniji zadatak s kojim se suočavamo je da dovršimo i bankovnu uniju i uniju tržišta kapitala i tako ćemo povećati vlasništvo, prekogranično vlasništvo i e, dovesti e, do jedne uravnoteženije financijske strukture. Različitost europodručja e, će postati i izvor e, snage, a ne slabosti. Osim toga, tržišta onda mogu na neki način zaštititi od gospodarskih šokova i smanjiti potrebu za javnim novcem. Kako se širi europodručje i preferencije njezinih članica postaju različitije, postaje izazovnije e, pronaći sporazum vezan za ovakve projekte. E, to jača e, naš argument da se e, grade snažne institucije sa jasnim mandatom i e, demokratskom podrškom, posebno kako se širi europodručje. I zato plan za širenje europodručja mora biti popraćen jednim planom za njezino produbljivanje, jer oni moraju postupati zajedno. Međutim, dublja ekonomska monetarna unija na apsolvira absolvira zemlje e, njihovih odgovornosti. Iskustvo pokazuje da jedinstvena valuta može e, dati značajne prilike, ali prilike se mogu iskoristiti ili protratiti. Povijest pokazuje da postoje primjeri za jedno i za drugo. I zato e, učinkovito članstvo je izuzetno važno i u interesu je sviju. I iako je važno da zemlje prihvate zakonodavstvo Europske unije prije nego što pristupe Europskoj uniji i ispune, ispune e, kriterije e, brojne konvergencije prije nego što prihvate euro, ti koraci nisu sami za sebe dovoljni kako bi imali koristi od članstva u europodručju. E, treba se jako potruditi da se provedu e, protucikličke fiskalne i makroprudencijalne e, mjere. E, trebamo imati dobar nadzor banaka i neće doći do otpornosti ni konvergencije ako nacionalne i europske vlasti ne daju prioritet povećanju svojih institucija i upravljanja. U riječima Europske unije e, u ugovorima mi trebamo održivu konvergenciju. To je u interesu svih država članica kako bismo izbjegli nedosljednosti e, pokretanje monetarne unije e, pokretanje monetarne unije je popraćeno sve većom konvergencijom dugoročnih kamata, ali mnoge zemlje nisu uspjele iskoristiti e, taj poticaj za javne i privatne financije kako bi riješili postojeće neravnoteže. Mnoge zemlje koje su pristupile kasnije su imali pozitivnije rezultate, a proces e, prihvaćanja eura je, e, se razvijao i sam. Jer svaka zemlja koja želi pristupiti europodručju mora sad biti dovoljno spremna ne samo za jedinstvenu valutu, nego i za bankovnu uniju. Perspektivna članica mora zahtijevati blisku suradnju između e, svog nacionalnog bankovnog tijela za nadzor i Europske središnje banke, što znači da bankovni sektor prolazi kroz e, veliku procjenu potencijalnih slabosti e, Europske središnje banke. Pitanje je treba li širiti vedro područje, treba ostati politička odluka koju donose građani i njihovi izabrani e, zastupnici. Istovremeno ekonomske i ekonomski i pravni uvjeti za uspješno sudjelovanje zahtijevaju e, veliku analizu u interesu svih stranaka. U zaključku e, umjesto da razgovaramo o, o tome treba li proširiti ili produbiti uniju, ja sam danas E, rekao da svako širenje europodručja mora biti popraćeno mjerama koje je produbljuju politički i ekonomski. Parlamenti imaju ključnu ulogu. Europski parlamenti i nacionalni parlamenti mogu poticati zakonodavnu integraciju, e, mogu e, paziti na preljevanja iz nacionalnih politika na ostatak europodručja i mogu, mogu pozvati vlade na, na E, na, red red. Gospođa Tinalji, e, dati riječ zastupnicima nacionalnih parlamenta i zastupnicima Europskog parlamenta, oni koji su zatražili intervencije. Izvolite. Yes, so we start with our... Započet ćemo s našim intervencijama. Gospođa Kretu iz e, Rumunjskog senata. Imate dvije minute za svoje intervencije jer imamo već dug popis zahtjeva. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ja sam sudjelovala konferenciju, konferenciju o članku 13 nekoliko puta, ali želim ponovno ponoviti da e, balansiranje sadašnjih računa je relevantnije za zdravlje europske valute i gospodarstva nego da budemo opsjednuti sa e, bilancom javnih proračuna. Institucionalni glasovi koje mi podržavamo traže fleksibilnost svog pakta za rast i stabilnost. Drugi e, e izvješća o mehanizmu kažu da rebalansiranje deficita i viškova je hitno potrebno i da bi to bilo korisno za sve. Ja sam e, sretna jer sam bila u pravu, ali prijedlog je samo za europodručje. To znači da se brinemo za valutu, ali uopće se ne brinemo za Europsku uniju. Ono što želim reći je da trebamo zadržati zemlje koje nisu u euro, eurozoni u procesu donošenja odluka. Države članice koje još uvijek nisu članice su dio jedinstvenog tržišta, imaju visoku ekonomsku integraciju i imaju korist samo e, od privremenog odstupanja i e, važni e, i važni postotak e, svog kapitala imaju u bankovnom sektoru a države članice europodručja su glavni trgovački partneri i ulagači. Te države članice mogu biti žrtve krize kao i sadašnje članice koje koriste i mehanizam koji se koristi zajedničkog europskog proračuna i e, od pravila e, da se pomogne onima koji su u nevolji. Ova, e, ovaj jaz između onih koji jesu i nisu u eurozoni je neka vrsta odbijanja i zapravo podržava euroskeptike. To je opasno jer ako mislimo da ćemo spasiti euro, da ćemo spasiti uniju. Euro je jedna valuta Europske unije koja se temelji na povjerenju i možemo ju učiniti jačom globalno samo ako djelujemo tako da zadržimo visoko povjerenje i u uniju i u euro. Moramo razvijati obje, dakle mehanizam za kontrolu i za podjelu rizika. Hvala lijepa. Sada gospodin Bimenon iz, iz Latinskog sejma. Hvala. S obzirom na glavno pitanje ove rasprave, a to je ekonomsko upravljanje u e, ekonomskoj monetarnoj uniji, odgovor je e, strateška revizija pakta za rast i stabilnost. To je prioritet. Prva metodologija za određivanje potencijalnog outputa što je izuzetno važno jer to određuje strukturni deficit i to treba revidirati. To je varijabla koju je teško procijeniti i može generirati pogreške u politikama. E, rješenje bi bilo da se to zamijeni e, drugim pravilom koji je u kontrakstu sa strukturnom bilancom a e, rashodi su pod kontrolom upravljanja. Izračun potencijalnog rasta i strukturnog deficita treba temeljiti na e, dulje vrijeme e, od dvije godine koje se sada koristi. Dakle, e, razdoblje od tri ili četiri godine bi bilo bolje. Treće, fleksibilnost pakta za rast i stabilnost treba proširiti izuzimanjem sufinanciranja strukturnih programa strukturnih fondova, javnih investicija i doprinosa od računa deficita kako bismo poticali ulaganja u zdravstvo, digitalno, digitalnu infrastrukturu i stvaranje novih radnih mjesta. I četvrto, zlatno pravilo javnih financija treba postati e, e, smjernica za fiskalnu politiku. Dakle, u ekonomskom ciklisu vlada će samo ulagati, a ne financirati e, trenutne rashode što će poticati gospodarski rast. Za sada Europska unija i eurozona moraju poticati veliki opseg javnih investicija kako bi poticali održivi rast. To je ključno pitanje za postojanje i budućnost unije. Ako financijske politike ne budu promijenjene, zaista nećemo uspjeti. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Now... Hvala lijepa. Sada je član Europskog parlamenta Alfred Sant. Hvala. Sve teže je raspravljati o napretku eurozone e, prema dubljem upravljanju jer smo uhvaćeni u mrežu tehnokratskih mjera koji čini da svaki korak bude ovisan o prethodnom koraku. E, Europski parlament kao da je na drugačijem planetu od e, država članica. Bankovna unija i unija e, tržišta kapitala je obrnuta od toga. To u međuvremenu deficiti nacionalnih proračuna su pod kontrolom, ali rast eurozone još uvijek nije siguran. Mi se slažemo da europrojekt je uglavnom politički projekt, ali postao je igra gdje tehnokrati igraju šah. U međuvremenu kontrola e, politika država članica e, je podložna europskim politikama. Kako ćemo izaći iz tog začarenog kruga? Uđimo u strateške politike. Tu postoje i pobjednici i e, gubitnici a ili ne znamo postoji li politička volja za uravnoteženijim rješenjem. Prijedlozi se već dugo postoje, a taj pristup bi bio idealna, e, idealno rješenje za napredak na razini eurozone, ali neće se dogoditi. Drugo je da nastavimo sa tehnokratskim plesom kao i prošle godine, ali e, minimalni e, koraci se mogu učiniti a iskustvo nam kaže da ako to ne učinimo neće se dogoditi ništa novo. Kada, se do, kada dođe do e, naredne krize, e, ti koraci će nam pomoći da ponovno započnemo. Sljedeća kriza će nas naći nepripremljene. Međutim, sada, je, e, sada se dogodio Brexit, ali Britanci nisu ni htjeli pristupiti eurozoni. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Tušek iz Hrvatskog parlamenta, izvolite. Eh, hvala. Eh, govorit ću hrvatski. Upravljanje u Europskoj uniji temelji se prvenstveno na pravilima. U je desetljeću puno napravljeno na pojednostavljivanju i osnaživanju pravila, prije svega osnažena su fiskalna pravila i to reformom pakta o stabilnosti i rastu i sklapanjem takozvanog fiskalnog pakta kao dijela ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji europska monetarna unija treba stremiti prema nekom obliku fiskalne unije. naime u europskoj monetarnoj uniji ne postoji sustav fiskalnih transfera namijenjen regijama ili državama koje se suočavaju s asimetričnim makroekonomskim šokom. ta manjkavost očitovala se tijekom posljednje krize kada je nekoliko najteže pogođenih država proživljavalo duboku recesiju bez mogućnosti transfera iz zajedničkog proračuna. Iz tog razloga pozdravljam i uspostavu europskog mehanizma ESM za stabilnost kao instrument pomoći članicama europodručja koje se nađu u financijskim poteškoćama. Nadalje, jačanju mehanizma europskog semestra pridonijela bi puna primjena procedure pri makroekonomskim neravnotežama. To se odnosi na aktiviranje korektivnog mehanizma za države članice koje imaju prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Države koje bilježe prekomjerne teže i uporno odbijaju provesti važne preporuke mogle bi biti stavljene u korektivnu proceduru. i za kraj važan korak je napravljen uspostavom bankovne unije na čijem dovršenju moramo brže djelovati. komplement bankovnoj uniji i drugi važan kanal za postizanje višeg stupnja integracije je unija tržišta kapitala na čijoj se uspostavi također radi. Hvala, vam lijepa. Gospodin Sudveig iz Nizozemske. Thank you, chair. Hvala, gospođo predsjedateljice. Imam pitanje za gospodina Sentena. Pročitao sam njegov eh, tweet kojim odgovara na tweet našeg ministra financija, gospodina Hukstre, o važnosti kojoj koju nizozemski parlament pridaje transparentnosti. Gospodin Centeno je u tweetu napisao da je 2019. godine predložio mjere u tom e, smislu i da ide u korak sa transparentnošću. Može li vam gospodin Centeno e, reći nešto više o novim e, koracima koje će poduzeti 2020. godine za poboljšanje transparentnosti i može li se osvrnuti na dokument koji je dobio od nizozemskog parlamenta, jednog moje kolege, o otvaranju zatvorenih vrata? i o nekim e, prijedlozima za brže objavljivanje dokumenata koje objavljuje vijeće. Now we uh, Gospodin Pizlaru sada ima riječ, on je zastupnik Europskog parlamenta. Hvala vam lijepa. Ja sam e, pesimist e, ali nisam toliko pesimističan u vezi sa budućnošću jer e, sada u svjetlu sadašnjeg straha nastojimo zamisliti budućnost, digitalnu transformaciju i tako trebamo gledati i na Europsku monetarnu uniju. Kao član radne skupine Ekona o tome, zalažem se za to da se u ugovorima predvidi obvezujući ulazak u euro. Znam da postoje zemlje koje su spremne i ne žele, koje su spremne, koje žele, a i koje su spremne, ali ne mogu. Trebamo dakle objasniti razloge za to njihovim građanima i to nije tehnokratsko pitanje e, a ne političko pitanje. Dakle, za one zemlje koje e, nisu spremne, moramo njima pomoći da se približe europodručju i nakon e, Brexita moramo biti ujedinjeni i to je najbolji projekt za budućnost. Kao izvjestitelj za BIK i su izvjestitelj za program reformi, želim reći da sam zadovoljan činjenicom da ćemo raspolagati instrumentima za poticaje. Imamo pravnu obvezu i sada ćemo imati i poticaje za pristupanje euro euru. Dakle, imamo proces e, proširenja i produbljenja i to su dva instrumenta, no trebamo uspostaviti između toga pravu ravnotežu i taj instrument e, ustrojiti na transparentan način e, kako bismo i pokazali odgovornost pred građanima. Na kraju kao koordinator Renewa za zapošljavanje želim naglasiti da je ključna konvergentnost i to ne samo imenom nego i dijelom. Dakle, kada govorimo o digitalnom ulaganju ne smijemo zaboraviti da je nama svrha također zaključiti osim zelenog plana i plan za društvo, dakle što uključuje stameno pitanje, što uključuje mm, zapošljavanje, obrazovanje i tako dalje. Tako možemo osigurati konvergenciju u Europskoj uniji i možemo također izdržati održivo proširenje eura. Hvala, gospodin Lalovac iz Hrvatskog parlamenta. Zahvaljujem poštovana i kolege zastupnici. Kriza i rizik za održivost samog eura koja se pojavio nakon izbijanja dužničke krize u europodručju motivirali su države članice i institucije EU da se u vrlo kratkom roku dogovore i provedu u djelo ideju bankovne unije. Stvaranjem novih institucija kao i prenošenjem dijela ovlasti povezanih s nadzorom i sanacijom banaka sa nacionalne na razine EU u širem je smislu proširen obuhvat upravljanja u EU i euro Posao sa integracijom bankovne unije je daleko od završenog. Potrebno je upotpuniti bankovnu uniju i to jedinstvenim sustavom osiguranja depozita, jedinstvenim zaštitnim mehanizmom te daljnjim mjerama za smanjenje rizika. U bankovnoj uniji i odgovornost za superviziju banaka i sustav za osiguranje depozita trebaju biti na razini Europske unije. Isto vrijedi i za fiskalni zaštitni mehanizam. To je preduvjet za jačanje povjerenja u financijski sustav. Uz bankovnu uniju druga inicijativa koja podupire financijske integracije je unija tržišta kapitala. Ona se odnosi na cijelu e EU. Legislativni okvir za izgradnju unije tržišta kapitala je dosta širok, obuhvaća i područje poput harmonizacije stečajnih okvira i uklanjanje barijera za prekogranično ulaganja. sorry. Legislativa za izgradnju unije tržišta kapitala je dosta širok. Obuhvaća i područje poput harmonizacije stečajnih okvira i uklanjanje barijera za prekogranično ulaganje. Dobrodošle su preporuke Vijeća koje se odnose upravo na ta područja. Toplo pozdravljamo činjenicu da se u preporukama za europodručja poziva na dovršetak bankovne unije i unije tržište kapitala, kao i na nastavak rada na svim elementima za produbljivanje Europske monetarne unije. Zahvaljujem. Mr. Uh, Hvala gospodin Kosor i dalje iz Hrvatskog sabora. Vjerujem, da. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, osim provedenih važnih institucionalnih promjena i nadogradnje arhitekture Europske monetarne unije, iznimno je bitno da države članice i institucije Europske unije osiguraju punu primjenu pravila i novih mehanizama za uspješno sudjelovanje država članica u europskim koordinacijskim mehanizmima ključno je nacionalno vlasništvo na potrebnim reformama za daljnje produbljivanje i jačanje europske monetarne unije svakako je važno završiti s gradnjom bankovne unije uspostaviti uniju tržišta kapitala te uspostaviti vjerodostojne zaštitne mehanizme na razini europodručja. kad je riječ o hrvatskoj veliki napredak u smanjenju makroekonomskih neravnoteže stvorio je preduvjet za slanje pisma namjere za ulazak u tečajni mehanizam u srpnju prošle godine. tome su prethodili konstruktivni razgovori s europskim partnerima u prvom redu s europskom komisijom europskom središnjom bankom te državama članicama u kojima s jedne strane potvrdila hrvatska spremnost za započinjanje procesa te sa druge strane postojanje političke volje kod institucija i država članica za širenje europodručja. u svakom pismu namjere hrvatska se obavezala provesti nineteen mjera u šest područja dodatno osnažiti nadzor banaka uspostavljanjem bliske suradnje s europskom središnjom bankom nadograditi makroprudencijski okvir ojačati okvir za borbu protiv pranja novca poboljšati prikupljanje izradu i diseminaciju statističkih podataka poboljšati upravljanje u javnom sektoru umanjiti administrativno i financijsko opterećenje. sve mjere hrvatska planira ispuniti do sredine. two thousand and twenty što bi hrvatsku trebalo potvrditi kao ozbiljnog kandidata za ulazak u tečajni mehanizam. kad govorimo o ekonomskom upravljanju riječ je dakako i o političkoj odgovornosti. u tom kontekstu je i uloga parlamenata posebno glede ovlasti u zakonodavstvu. hvala lijepa. Thank you very Hvala. A sada gospodin Mavrides iz Europskog parlamenta. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja ću govoriti također na svoj materinjem jeziku. Kada je riječ o konvergenciji između naših gospodarstava, zapravo je najbolji odgovor e, na to projekt ujedinjenja Europske unije i to je najbolji odgovor na sremljenja populista i svih onih e, koji žele poništiti europsku viziju. Ako želimo ostvariti pravu konvergenciju između naših gospodarstava, pa trebamo nastaviti ovim putem i trebamo se pitati e, koji su nam instrumenti za to potrebni. E, ja se bojim ponekad da se sve ponavlja, imam takav dojam e, i mogu navesti nekoliko primjera za to. E, recimo u kontekstu europskog semestra što je nešto vrlo konkretno, moj klub već godinama predlaže da se uvedu socijalni i ekološki kriteriji u europski semestar, a kada je riječ o produbljenju određenih e, političkih instrumenata, primjerice gospodarske i monetarne unije, evo moram reći da sam ja ekonomist i do sada nismo govorili o produbljenju jedinstvenog tržišta, a to se ne može ostvariti bez bankovne unije. To nije zamislivo. Možda postoje u tom smislu tehnički problemi, ali zapravo je glavni problem kao i prije političko stajalište nekih zemalja članica koje se tome protive. I na kraju kada je riječ e, o e, ciljevima za Europu 2050. godine. Dakle, govorimo o pravednoj tranziciji, ali treba nam realna tranzicija, dakle to će biti najbolje rješenje za sve one koji dijele europski stan, jer inače bi moglo doći do novih poteškoća na putu ka postizanju ove zajedničke vizije. Hvala vam lijepa. Hvala. From the Bundestag. Gospodin Berger iz Bundestaga. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, dosadašnja e, struktura upravljanja eurozonom e, osniva se na međuvladinu suradnju temeljem e, takvih ugovora i u raspravi se također traži prenošenje takvih e, sporazuma u europsku pravnu stečevinu. E, mi pozoravamo na e, opreznost, dakle trebamo demokratizirati određene procese, ali isto tako trebamo imati u vidu važnost nacionalnih parlamenta, naročito kada je riječ o proračunu i upravljanju. Provođenje paketa šest i dvije mjere je naročito važno, naročito s obzirom na usklađenu provedbu pakta o stabilnosti i rastu. To je jedan od zahtjeva koji proizlaze iz prethodne ekonomske i financijske krize. Dakle, treba pružiti pomoć onim zemljama kojima je to potrebno i koje se suočavaju sa mogućim teškoćama. Trebamo im dati više fiskalnog prostora zelena ulaganja da, ali i to u sklopu sadašnjih politika. Osim toga, zajednički zaštitni mehanizam e, mora se osigurati, no ipak e, uz to treba osigurati i stabilnost e, duga i stabilnost tržišta državnim obveznicama. Smatram da je BIK važan korak ka e, budućnosti i za osiguranje europske konkurentnosti, ali trebamo izbjeći preklapanja, odnosno udvostručavanja određenih struktura. te strukture moraju biti učinkovitije jer e, na taj način ćemo raspolagati i sa više financijskih sredstava. Mi smo spremni za sve daljne rasprave, ali ova sadašnja međuvladina struktura je nešto što se sada treba očuvati. Hvala. Gospodin Bovci sa Cipra. I trekuša djemosjenomiki arhitektoniki šedijastike... Pošto nije, kolege? sadašnja je financijska arhitektura nasala je kao odgovor na krizu iz 2008. godine. Međutim, ona treba sada odgovoriti na nove izazove s kojima se suočava Europska unija i odgovoriti i na ambiciozne ciljeve koje smo si zadali u pogledu eh, digitalne preobrazbe. Želimo više transparentnosti, želimo ojačati povjerenje građana, želimo tražiti više političke odgovornosti i želimo pouzdana proračunska pravila. To je preduvjet za proširenje i produbljenje ekonomske i monetarne unije. No, neizbježan je upravo EDIS koji je nužna pretpostavka za dovršenje bankovne unije. Također e, želimo upozoriti na e, načelo solidarnosti između zemalja članica Europske unije i za njih je sustav osiguranja depozita od ključne važnosti kako bi osigurali jednaku vrijednost svih depozita bez obzira na to gdje oni bili uloženi. Dakle, takva ravnoteža mora postojati na europskoj razini. No želim uputiti oštru kritiku na činjenicu da e, ove mjere štednje koje su provedene u okviru ekonomskih prilagodbi su progurane kao hitne mjere a kada je riječ o Edisu, onda će se te mjere još dodatno pogoršati. Dakle, e, trebalo bi o tome ponovno razgovarati nakon 2024. godine. Hvala. Sada kolega Markeć iz Europskog parlamenta. Hvala gospođo predsjedateljice, ja ću se obratiti na portugalskom. ovoj međuparlamentarnoj raspravi gdje raspravljamo o ekonomskom upravljanju javio sam se za riječ kako bih rekao sljedeće. Monetarna politika je morala spašavati euro i to stoga što su se pravila ekonomskog upravljanja pokazala nedostatnima, a ona su se pokazala nedovoljnima i nakon komunikacije komisije iz 2015. godine koja je omogućavala veću fleksibilnost u tumačenju pravila. Kao što je rekao predsjednik Ekofina, ekonomsko upravljanje mora podržati rast i to održivi rast, ja bih dodao. Istovremeno trebamo e, zadržati i ravnotežu u javnim financijama. U ovom trenutku ove poteškoće su zapravo postale normalnim stanjem u Europskoj uniji. Europska unija se ne suočava sa ovim pitanjima na ispravan način. Nastojimo se više usredotočiti na štednju u određenim institucijama i u Europskoj uniji, ali zapravo nam trebaju pravila koje će omogućiti poticanje ulaganja, naročito zelenih ulaganja. Treba nam zlatno pravilo za podržavanje takvih ulaganja. Treba nam osim toga i jedan uključivi europski semestar koji će omogućiti ostvarenje ciljeva održivog razvoja i koje će da pače te ciljeve postaviti kao prioritete. Treba nam e, svakako fleksibilnije gospodarsko upravljanje, dakle pravila moraju biti fleksibilnija i moraju biti prociklična, a ne protuciklična kao u prošlosti. Treba nam više stabilnosti na europskoj razini i treba nam e, pravi proračun eurozone i dovršena bankovna unija sa trećim stupom, odnosno osiguranjem štednje, kao što je već rečeno prije. I osim toga, Želim se osvrnuti na postupak makroekonomske neuravnoteženosti. To se mora simetrično primjenjivati na on zemlje koje imaju ili manjak ili višak u proračunu i to se treba činiti na isti način i jednakim intenzitetom. Gospodin Stavru sa Cipra. I will speak in my mother tongue, Greek. Govorit ću grčki, svoj materinji jezik. Sadašnji financijski okvir temelji se na užoj financijskoj koordinaciji unutar euro područja. To bi trebalo pojačati otpornost na financijske šokove. No, kao i prije, postoje veliki izazovi koji predstoje određenim zemljama članicama kako bismo mogli svladati te izazove u pojedinim zemljama članicama. Uspostavljena su pravila koja nisu transparentna i ujednačena. To znači da ta pravila treba pojednostavniti i prilagoditi sadašnjim okolnostima. Europska komisija je obećala održati javnu raspravu sa e, tim zemljama članicama, naročito s obzirom e, na novi okvir za financijska pitanja i nadam se da će to donijeti pozitivne rezultate kako bismo mogli poduzeti prilagodbu postojećeg okvira i odgovoriti na sadašnje izazove. Trebamo također i e, prijeći i digitalnu energetsku tranziciju. Na kraju želim e, reći da nacionalni parlamenti u tom smislu mogu igrati ulogu katalizatora kada bi bili uključeni u europski semestar. Europski semestar treba učinkovitije ustrojiti i osim, osim toga, to bi donijelo i e, veću e, legitimizaciju e, financijskom upravljanju. Hvala riječima gospodinu Luigi Maratin iz Italije. Hvala. Nekoliko kratkih točaka. Prvo, način na koji se cijeli sustav osmišljava je da zapravo E, to sve skupa više izgleda kao znači e, državni fond e, za hitne mjere. A ono što nam je izuzetno potrebno i što europskoj integraciji manjka je ova funkcija stabilizacije. To bi se trebalo prije svega pratiti oko u okviru instrumenata troš trošenja, znači rashoda što se tiče na primjer šeme za zaštitu radnih mjesta i tako dalje, zapošljavanja. Jako je važno da imamo znači tu stabilizacijsku funkciju u okviru euro proračuna i kako bismo to imali onda moramo u svakom slučaju uzeti u obzir i e, ove manjkavosti što se tiče ulaganja. Moramo stabilizirati e, e, europsku ekonomiju u svjetlu asimetričkih mogućih šokova. A sada druga stvar. Zašto se sada ne vratimo na stvarni e, posao, znači e, uvođenje znači sigurnih e, sigurne imovine i to u odnosu na nacionalne dugove, u odnosu na suverene dugove. Ono što je izuzetno važno je da uvedemo sigurnu imovinu kako bismo onda imali i e, stabilnu bilancu Moramo imati također i e, jasna fiskalna pravila, jer ne smijemo sada e, imati fiskalna pravila koja se osnivaju istovremeno na ex ante i ex post e, pravilima. Jako je važno da u svakom slučaju uvedemo i tu fiskalnu dinamiku u okviru BDP, a to mora u svakom slučaju biti ciljena proračunska politika. Hvala. Ja sada predlažem da završimo sa pitanjima jer nećemo imati vremena za odgovore. Sada dajem e, riječ e, gospodinu Đorđevskom iz Poljske. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, će Drage kolege. Mi podržavamo proračunski e, instrument za e, konvergentnost. Ono što je izuzetno važno da imamo znači korištenje tog instrumenta e, za države izvan eurozone. Poljska podržava sljedeće kad govorimo o VFO-u Posebno kad govorimo o proračunu za ove instrumente, moramo se pridržavati ovih svota koje su predložene u e, E, prosincu 2019. godine 723. Znači taj omjer. Isto tako moramo garantirati koherentnost za instrumente izvan europodručja te za države izvan europodručja. Mi smatramo da u ovom procesu moramo uzeti u obzir i učinak individualnih država članica te utjecaj reformi, znači paketa reformi koje je predložila komisija što se tiče postizanja e, financijske autonomnosti država članica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 mi predlažemo solucije koje se tiču e, određenih programa, a to je u skladu sa e, načelima ekonomskog upravljanja i europskog semestra. To mora biti, tomu biti tako. Poljska smatra da isto tako moramo imati podršku konvergentnosti diljem cijele Europe i na razini država članica. Ne smijemo e, sad produbljivati već postojeće razlike u okviru EU-a. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Difaciju koji je izvjestitelj za EGZO vezano uz znači godišnju strategiju rasta. E, Hvala. E, ja se bavim ovom temom, europskim semestrom koji se temelji na okolišu, e, stabilnosti i e, ravnopravnosti. Važno je da ovaj europski semestar s kojim se suočavamo, da se on temelji na jednoj dugoročnoj strategiji. To mi izgleda izuzetno važnim. Ova dugoročna strategija mora riješiti probleme koji će se pojaviti od e, primjene zelenog plana i digitalne tranzicije koja će se odraziti na e, svijet rada i svijet poduzetništva. Zato su jako važne pomoći koje će doći i upravljanje putem javnih investicija kada se radi o e, obrazovanju, o, o usavršavanju, a to će favorizirati i putem pomoći javno-privatnim e, ulaganjima i poticajima koji već postoje u Europi za privatne e, investicije kroz e, javna jamstva. U ovom okolišu izuzetno je važno da pakt rasta i stabilnosti bude revidiran Komisija to već zove revizijom e, ekonomskog upravljanja. Mi dajemo veliku važnost toj reviziji i s velikim interesom sam poslušao što je rekao povjerenik Paolo Gentiloni. Da se ne radi o tome da se ojačaju ili oslabe pravila, nego da se moderniziraju na način da imaju učinke na našu budućnost. U tome će biti važno također sagledati sve socijalne stupove, a isto tako e, dobiti pomoć civilnog društva, bilo ovdje u Briselu putem ekonomskog e, socijalnog e, odbora i temeljno u raznim državama članicama kao, kao pomoć u provedbi samog upravljanja. Hvala. Thank you very much. Hvala. A sada gospođa Markes iz Europskog parlamenta. Govorit ću portugalski. Htjela sam reći sljedeće. Želim zahvaliti prethodnim govornicima na njihovim riječima. Ovdje vodimo raspravu između Europskog parlamenta i predstavnika nacionalnih parlamenta koja je izuzetno važna i dobrodošla jer nam to daje mogućnost da budemo uključeni u događaje i na razini nacionalnih parlamenta. Ovo su svakako vrlo zanimljive rasprave, vrlo važne i možemo tu razmijeniti gledišta, mišljenja Tim više što možda imamo različite nadležnosti, ali i europski i nacionalni parlament i pridonose zajednički ostvarenju europskih politika. Želim se kratko osvrnuti na tri elementa. Prvi se tiče temelja Europske monetarne unije. U Rimu 2017. godine prilikom obilježavanja godišnjice ugovora iz Rima portugalski premijer je rekao da, će, da neće potpisati izjavu ako se u njoj ne spominje produbljenje gospodarske i monetarne unije. Zato imam pitanje, je li donesena politička odluka u tom smislu? Pa, donošenje te političke odluke je bilo sporo, tako da se pitam e, do koje smo točke došli. Je li izveden zaključak? Što je sa posljednjim planom puta koji je usvojen e, za produbljenje gospodarske i monetarne unije? Drugi element tiče se zelenog plana, a to je njegov dio koji se tiče rasta u gospodarskom području. Kako bismo ostvarili zeleni plan i pakt rasta i stabilnosti trebaju nam e, dva preduvjeta u doba tranzicije. Prvi je fleksibilnost, a znamo da fleksibilnost znači više složenosti, no istovremeno treba nam e, i jedan jednostavni pakt ili sporazum. Tako da imam sljedeće pitanje. Kako možemo pomiriti međusobno ta dva cilja? Fleksibilnost s jedne strane i pojednostavljenje s druge. Osim toga, ja sam e, izvjestiteljica za višegodišnji financijski okvir, tako da imam pitanje za e, predsjednika Euroskupine koji je već o tome govorio u svojem uvodnom izlaganju. A pitanje je sljedeće. Kako se uklapa BIK u e, prijedlog VFO-a za 2019. godinu? Hvala, predstavnik Italije. Hvala. Evo, želim zahvaliti e, gospođe predsjedateljici Tinalji. Htio sam se osvrnuti na e, ono što je proizišlo iz rasprave u pogledu vlastitih sredstava za financiranje reformi. Ja sam htio upozoriti na to da bi to moglo imati učinak na fiskalno stanje različitih zemalja, tako da kako bismo financirali reforme moglo bi se naći druge izvore financiranja, recimo putem SBA ili euroobveznica. Tu mislim također i na okoliš. zašto ne bismo e, osmislili obveznice koji će e, imati za cilj zaštitu okoliša. Evo, to je pitanje o kojem je govorio gospodin Centeno, tako da je to pitanje za njega. E, kada je riječ o gospodarskoj i monetarnoj politici, rečeno je da su te politike zaštitile rast inflacije koje je ostao nizak, ali nisu pogodovale gospodarskom rastu i širenju. Pa možda to možemo pripisati fiskalnoj politici koja je ostala manje manjkava, kao što je naglasio gospodin Paneta. Htio sam dakle naglasiti da vjerojatno ovi instrumenti koji su se koristili za e, povećanje monetarne baze možda nisu doprli do realne ekonomije. U Italiji se gospodarstvo temelji na mikropoduzećima i nije lak taj prijelaz sa mikropoduzeća na veliku industriju, ali to je obilježje talijanskog gospodarstva, a likvidnost nije došla do mikropoduzeća. Evo, mogli bismo osmisliti instrumente koji će podržati našu stvarnu realnu ekonomiju. Ne mora to biti nešto ambiciozno, nego bi možda se moglo i malo preurediti misiju SBA koje je zadatak e, smanjiti inflaciju, ali moglo bi se zamišljati i o zapošljavanju. I govorilo se također o zaštiti štediša i želim zahvaliti i potpredsjedniku Dombrovskicu na tome. Ali podsjećam e, da imamo direktivu EBRD koji se temelji na Belinu, odnosno korištenju novca sa e, štednih računa kako bi se saniralo banke. I to je vrlo osjetljivo pitanje. Dakle, što su sroža pravila za banke, tim su veći problemi koji trpe građani jer e, opet oni su dio realne e, ekonomije. Osim toga NPL-ovi, to je sada moderan pojam, e, dakle loši dugovi, i u, to je moderan pojam u Italiji, mislim i u Europi, ali moramo shvatiti da iza toga stoje stvarne osobe koje su u poteškoćama, koje su potrebite. Italija je osmislila E, mogućnost društava za sekuritizaciju da e, posluju i na način da e, osobe zadrže svoj dom. Hvala. Garavaglia. Hvala. Hvala gospodin Garavaglia iz Italije. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Dva brza pitanja. Naš premijer i ministar Gualtieri su prije par tjedana govorili o hipotezi da se ispravi mes. Međutim, izgledi da je utakmica zatvorena. Ako je zatvorena, zatvorena. Recite nam u kojem smo trenutku sada. Druga stvar, mi imamo problem u Italiji da nemamo dovoljno rasta. Ova godina će biti jako teška. Još prije kineske krize posljednji, e, posljednje četvr e, se loše zatvorilo i ova godina ako dobro ide će biti godina nultog rasta. E, pravi problem je vezan za mala i srednja poduzeća. Prvo je rečeno da im želimo pomoći do danas nije došao niti jedan cent e, za realno gospodarstvo. Što se želi učiniti u vezi s time? Ok, now Mr. Mikalev. Hvala. A sada gospodin Mikalev iz Malte, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Možemo konsolidirati našu valutu, ali nećemo ništa učvrstiti ako ne odgovorimo na socijalne i okolišne potrebe na nacionalnoj razini. Malta ima najveći gospodarski rast po BDP-u, ali mi smo poduzeli mjere e, za suočavanje sa krizama. Ne bismo ipak bili iskreni ako budemo smatrali da solidarnost se gleda samo monetarnim e, očima. E, ono što je važno da gledamo u budućnost da ne sada e, gdje nećemo konsolidirati našu štednju nego prije svega naš stil života i naše vrijednosti. Jako je važno i Veselim se i socijalnom e, planu. Zahvaljujem Mirjam Dali koja će nam omogućiti da ojačamo Europu, a koja će isto tako omogućiti da stvorimo ispravne politike. E, za poslovni sektor ne smijemo gubiti vrijeme kako bismo stvorili mehanizme koji će u, u e, dobro upravljanju upisati prije svega građane to ne smiju biti pravila e, ista za sve, nego fleksibilne fiskalne mehanizme koji će omogućiti državama koji će da se e, razvijaju u Ujedinjenoj Europi. Hvala. Hvala. A sada gospodin Babamaki iz Finske ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Ovaj sustav upravljanja treba revidirati i reformirati, ali to treba također učiniti na pametan način, odnosno u industriji treba istražiti mogućnosti rasta. Kada je riječ o financijskim političkim pravilima, ona moraju biti vrlo jasno definirana. Ako želimo spasiti gospodarsku i monetarnu uniju, onda sve zemlje članice moraju moći uravnotežiti proračun, smanjiti dugove i poticati konkurentnost. Alternativa je sljedeća. Veza između uh, država i banaka se treba ograničiti na način da se eh, polako nadograđuju kapitalni zahtjevi. Osim toga, e, primjena zajedničke odgovornosti je teška jer e, zemlje ne mogu više odlučivati u mnogo područja na nacionalnoj razini. To znači da komisija ima više ovlasti, ali na taj način se mogu ostvariti ciljevi koji inače ne bi bili ostvarivi. No ipak e, smatram da nacionalna tijela za donošenje odluka trebaju uživati veće povjerenje. Hvala gospođa Đana Komarior iz Grčke. Hvala gospođo predsjedateljice. Današnja sjednica je očito vrlo zanimljiva svim sudionicima. I ja smatram da ne možemo ostvariti produbljenje emu bez zajedničkog političkog upravljanja na europskoj razini. U to sam čvrsto uvjerena. Gospodin e, Centeno i gospodin e, Dombrovski bi mogli nešto više reći o tome jer je riječ o dijalogu koji se vodi u europskom prostoru o mogućoj izmjeni ugovora. Naravno to ne može e, biti djelomična izmjena ugovora. Moramo naći načina da se uzmu u obzir i želje građana i zato nam je potreban jedan dijalog koji je pun sadržaja, a odlučujuće u tom smislu jest postavljanje političkih temelja i odlučivanje o tome što želimo ostvariti. Želimo li zadržati sadašnje stanje, iako je ono problematično, i želimo li doista nešto promijeniti, a za to nam treba drugčije političko upravljanje jer samo na taj način možemo i ponovno potaknuti gospodarstvo i također ostvariti bankovnu uniju i e, pakt rasta i stabilnosti. Hvala. E, Hvala. A sada ću dati riječ našim gostima za kratke zaključne izjave. Evo, prvo dajem riječ gospodinu Zdravku Mariću. Idemo po redu na koga smo imali uvodne govore. Hvala, sada ću zaista... It's, it's, I would very uh, Hvala. E, pokušat ću biti kratak, uistinu smo imali konstruktivni dijalog i raspravu, čuli smo i razna pitanja. Ja ću pokušati u kratkom vremenu odgovoriti na neke od njih. Nadam se da smo se složili da u svakom slučaju smo iz prethodnog desetljeća naučili neke lekcije gdje su se fiksalna pravila i ekonomsko upravljanje promijenili suštinski kako bi se E, borilo protiv e, snažne financijske ekonomske krize i globalno i u okviru Europske unije. Mi imamo vlastita iskustva u državama članicama, no kao cijela Europska unija mislim da su svi prepoznali potrebu za reviziju fiskalnih pravila i cjelokupnog gospodarskog upravljanja. To je nešto izuzetno važno. Danas smo imali sastanak ECOFINA započeli smo raspravu prezentiranjem e, znači mišljenja komisije. Imali smo zbilja raspravu iz različitih kutova. Čuli smo mišljenja europskih parlamentaraca i nacionalnih parlamentaraca da nemamo jedinstveni pristup ovoj situaciji. Svi moramo razmišljati o drživom gospodarskom rastu, budućem poboljšanju gospodarskih pokazatelja. A ne smijemo izgubiti iz vida i to da se e, stvari mogu u kratkom vremenu promijeniti to e, vrlo e, dramatično. Hvala. U istinu na ovom dijalogu. Nadam se da ćemo svi zajedno naći prikladne zaključke, ali ne samo zaključke, nego prije svega konkretne mjere. Hvala, hvala u istinu. A sada gospodin Mario Čenteno ima riječ, izvolite. Hvala. Ja bih također e, želio vam zahvaliti na vašim komentarima i pitanjima. Jako mi je drago što danas mogu biti s vama i e, drago mi je što e, u vašim pitanjima prije svega vidim tu snažnu želju za izgradnjom Europe. Pokušat ću odgovoriti na neka pitanja i na kraju ću dati završni komentar vezano uz ovu sjednicu. Gospodine Slotveg, u istinu transparentnost je ključna za rad demokratskih institucija u Europi, to je izuzetno važno kao i buduća integracija. U posljednjih nekoliko godina mi smo povećali transparentnost u europodručju, imali smo e, moj prijedlog e, vezano uz repozitori dokumenata i o tome se razgovaralo na razini europodručja. Imamo isto tako i ovo nadzorno tijelo e, euro E, skupine. Tu imamo objavljivanje dnevnih redova te također e, zaključaka e, rasprava. To se priprema i objavljuje. Sve se to nalazi na web sajtu. Isto tako, mi ćemo i dalje nastaviti sa revizijom politike u budućnosti te ćemo u svakom slučaju biti spremni E, poboljšati ju. E, transparentnost politike Eurogrupe je u skladu sa drugim institucijama i mi ćemo u svakom slučaju ići u tom smjeru. Veliki pokretač e, buduće integracije te promjene upravljanja euro zone. Imali smo znači odluke EU čelnika Radi se znači o Edisu i u tom smislu vjerujem e, isto tako da ćemo tom instrumentu dati e, potrebne resurse kako bismo e, prije svega ostvarili taj cilj konvergentnosti i konkurentnosti. Hvala. A sada, hvala lijepa. Sada gospodin Valdis Domborovski ima riječ. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedniče, poštovani zastupnici. Vratit ću se na neke točke i setove pitanja. Prvo, imali smo cijeli niz pitanja o revizije e, fiskalnih e, pravila EU-a, znači ovih paketa sa 2 i 6 mjera te vezano uz sljedeće korake. Jedno od područja koje analiziramo je pojednostavljenje. U tom smislu analiziramo mogućnost da se odmaknemo od e, strukturnih e, neravnoteža E, imali smo u e, prošlosti e, indikatore koji nisu bili dovoljno pouzdani te se nadamo da ćemo u budućnosti što se tiče indikatora i pokazatelja imati čvrste makroekonomske pokazatelje. Tu moramo u svakom slučaju podržati ulaganja, posebno što se tiče e, zelene i digitalne transformacije e, našeg gospodarstva. U tom smislu moramo pronaći e, ravnotežu. Moramo imati održivu politiku zaduživanja i to je nešto što je izuzetno važno. Kad govorimo o e, sljedećim koracima moramo imati e, razinu sigurnosti e, u većoj mjeri nego što je danas slučaj. Mi smo pokrenuli i široko javno savjetovanje. Jučer smo već imali raspravu u Euroskupini, e, jutros na Ekofinu, danas imamo i ovu raspravu ovdje u Europskom parlamentu. E, parlamenti i svi dionici u svakom slučaju su dobrodošli u davanju e, svojih mišljenja kako bismo evo na kraju odgovorili na pravi način na sva e, ova pitanja. Kad govorimo o produbljenju ekonomske i monetarne unije, izuzetno je važno završiti e, i bankovnu uniju, zaokružiti bankovnu uniju i e, uniju tržišnih kapitala tržišta, tržišta kapitala. E, također smo imali pitanje što se tiče e, međuvladine prirode cijelog niza aranžmana tu podržavamo e, isto tako pomicanje prema metodi zajednice. Tu možemo isto tako e, uključiti i određene fiksalne politike u EU e, okvir, a također uvođenje i određenih mehanizama u taj okvir. Što se tiče među vladine strukture, infrastrukture, tu imamo radna e, rad na SM e, reformi, a e, mislim da ćemo imati u budućnosti više približavanja metodi zajednice. Imali smo također pitanja vezano u, o mogućem proširenju euro područja, posebno na Hrvatsku. Mi to pomno pratimo sa hrvatskim vlastima što se tiče ovih predangažmana, što se tiče pridruženja, na primjer, e RM2 e e, sustavu. A kad govorimo o radu s Hrvatskom, želio bih reći da komisija nadgleda angažmane i posvećenja komisije u tom smislu Hrvatske u tom smislu Hrvatska je u svakom slučaju vrlo blizu posebno što se tiče određenih e, kriterija vezano uz bankovni sustav. E, sa strane Europske komisije moram reći da proširenje euro e, grupe i europodručja mora biti strukturirani i otvoren proces i mi smo u svakom slučaju spremni podržati zemlje koje se žele pridružiti euro području. Hvala. Sada gospodin Paolo Gentiloni. E, Hvala, gospođo predsjednice. Dvije ili tri točke na kraju naše sjednice. Mislim da moramo i dalje snažnu pozornost pridavati vanjskom gospodarskom okružju kako bismo smanjili rizike i moramo koordinirati naše fiskalne politike. Znamo da imamo 27 različitih proračunskih politika no, moramo također biti svjesni činjenice da bez veće koordinacije, puno toga smo već postigli, ali bez povećanja te koordinacije ne možemo e, prepustiti monetarnoj politici da rješava sve u kompliciranim situacijama i kriznim situacijama. Što se tiče ESM-a, postoji e, opći sporazum vezano uz to. Pregovori se e, i dalje nastavljaju vezano uz neke detalje i sekundarne aspekte i ti, ti pregovori će se nastaviti u sljedećem razdoblju e, pod predsjedanjem Eh, Marija Centena euroskupinom. Da. Kad govorimo o izborima imamo različite vizije. Napredci su dosta spori što se tiče završavanja monetarne unije i bankovne unije. To je dio inherentnih poteškoća u e, samom e, procesu, no isto tako to je i zbog političkih razlika koje postoje. Imamo političke razlike koje jednostavno postoje. Na koji način možemo naći fleksibilnije i jednostavnije solucije što tražite vi? Nije to lagano postići. Moje moja poruka, posebno nacionalnim parlamentima, je sljedeća. Kako bismo nadišli ove probleme, E, moramo imati politički angažman, politički pristup, isto tako politički angažman te uključenje nacionalnih parlamenta u ovu raspravu. Nemamo sad neku tehničku soluciju, tehničko rješenje ovog problema bez e, političkog pristupa, pritiska i uključenja. I zbog toga ovaj parla, e, znači tjedan parlamenta je izuzetno važno. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao prvo bih vam želio zahvaliti na ovoj raspravi. Mislim da je bilo mnogo vrlo zanimljivih komentara i s obzirom na ograničenje vremena neću moći odgovoriti baš na svako pitanje, ali pokušat ću naglasiti baš e, pitanja koja su se pojavila. Nekoliko komentara se usredotočilo na potrebu da se zaokruži e, Unija tržišta kapitala i bankovna unija. To je ključan element za produbljenje ekonomske i monetarne unije. Trebamo poboljšati konkurentnost financijskih tržišta, e, također povećati podjelu rizika između različitih država članica i trebamo poboljšati financijske uvjete E, realnog gospodarstva, a to je nešto što je spomenuto u nekoliko komentara. Također je spomenuto da moramo završiti jedinstveno tržište i e, uniju, bankovnu uniju i uniju tržišta kapitala. To će dati jednaki pristup financijskim izvorima svim državama članicama i tu moramo uložiti najveće napore kako bi završili tu bankovnu uniju i uniju tržišta kapitala. To je također bitno za ključni posao Europske središnje marke jer takva dublja bankovna unija i unija e, tržišta kapitala će povećati otpornost e, unije na financijske šokove i poboljšati ulogu Europske središnje banke jer će poboljšati mogućnost za podjelu rizika i stvoriti bolji okoliš za monetarne politike i za njihovu provedbu. Što se E, tiče nadzora, e, europskog nadzora banaka, mislim da je postignut napredak po posljednjih mjeseci. Krenuli smo prema e, jednom nadzoru banaka koji je transparentniji i predvidljiviji i to je dobar razvoj događaja. Bilo bi vrlo dobro ublažiti rizike između banaka i e, soverenih zemlja, ali naravno moramo poboljšati situaciju javnih financija, to je nešto što moramo provesti. Postoji komentar o potrebi da se poboljšaju financijski uvjeti ako pogledate grafikon e, posljednjih razvoja događaja, troškova financiranja i e, bankovnih zajmova nefinancijskim e, tvrtkama, posebno malim i srednjim poduzećima, od početka nestandardnih monetarnih politika Europske središnje banke, trošak financiranja europskih kompanija se smanjio značajno u svim zemljama i dinamika bankovnih zajmova se značajno povećala. Naravno, ne možete očekivati da će monetarna politika to riješiti tako da će povećati zajmove na vrlo visoke razine. Mi znamo da postoji e, i faktor e, potražnje u nefinancijskih kompanija. Znamo to iz različitih istraživanja, empiričkih analiza ali ne smijete gledati dinamiku bankovnih zajmova koji se poboljšavaju, kao što sam rekao, nego trebamo pogledati takozvani protufaktor. Što bi se dogodilo da Europska središnja banka nije započela sa tim standardnim mjerama e, širenja? Što se tiče loših zajmova, okruženje za e, solventnost banka, banaka e, se poboljšava e, u europodručju uglavnom zbog boljih ekonomskih uvjeta posljednjih godina. Rast se stabilizira, ali još uvijek nije brz. I istina je da se situacija za banke poboljšava u većini zemalja postoje i neke slabosti i njih treba riješiti putem intervencija e, općih gospodarskih politika kako bismo potaknuli rast i na nacionalnoj razini. Evo ovdje ću stati. Hvala, hvala vam lijepa. Sada dajem Grozdani Perić riječ kako bi zaključila raspravu. Hvala u odnosu na e, ovu temu koja je koju zahvaljujem svima koji su sudjelovali hrvatska e, i ono što hrvatska želi to je prvenstveno da se e, europodručje proširi i na našu državu i time da dijelimo i taj dio suvereniteta kao i sve druge europske države ono što je EU unija do sada e, stvorila to je e, sve ovo u smislu novih institucija e, i prenošenjem dijela ovlasti koje su povezane sa nadzorom i sanacijom banaka sa nacionalne na razinu europske unije u širem smislu je zapravo proširenje upravljanja europodručjem i EU. unijom s izgradnjom bankovne unije se posao se još e, nije dovršio dakle nije još završen ali je potrebno upotpuniti bankovnu uniju i to u e, jedinstvenim sustavom osiguranja depozita jedinstvenim zaštitnim mehanizmom i daljnjim mjerama za smanjenje rizika. u bankovnoj uniji odgovornost za superviziju banaka i sustav za osiguranje depozita trebaju biti na razini E, Europske unije, a isto vrijedi i za fiskalni zaštitni mehanizam. Kolege su spominjale isto tako i e, ono što se događa i svi rizici vezano za kriptovalute. Sve to je zapravo preduvjet da e, sveobuhvatnim sagledavanjem svih rizika da se jača povjerenje u financijski sustav cijele europske unije. hvala vam lijepo na sudjelovanju i ovim zaključujem plenarnu sjednicu e, sa temom širenje i jačanje upravljanja europodručjem što dalje. hvala lijepo. Hvala lijepa, hvala lijepa svima. Zatvaramo ovo, ovu sjednicu. Nastavljamo raspravu u odboru Ekon sa još jednim e, zasjedanjem koje započinje u pet, za 15 minuta o međunarodnom e, poreznom sustavu i e, sa ciljevima ESG financijskih usluga. Hvala lijepa.